stvar. Zapisnik e, današnje rasprave će biti e, izglasan na početku sljedeće sjednice. Imamo još jedno obraćanje. Izvolite kolegice. Przyznam jestem bardzo Hvala lijepa moram priznati da sam jako iznenađena vašim ponašanjem. Vi ste inače jako pravedni kada je riječ o javljanjima za riječ o... Međutim, ja vas danas ne mogu razumjeti. Ovo je jako važna tema i zašto o tome raspravljamo ovako kasno podne, Onda nam ne date da govorimo i završavate raspravu 18 minuta prije 17 sati. To je za mene apsolutno nerazumljivo i žao mi je zbog toga. Konferencija predsjednika, da, da, da ću vam riječ kasnije, gospodine Kaputo. Dnevnim redom se bavi konferencija predsjednika. Završit ćemo nešto ranije, za to što tijekom prethodne rasprave e, nitko se nije javio u postupku spontanog javljanja za riječ, a nisam mogao dati svima riječ jer bi došlo do problema vezanog uz nacionalnost zastupnika. Sada će puto reći da je došlo do teškoća vezanih e, uz zastupljenost kluba SID. Hvala lijepo, ja bih htio znati koji je kriterij. Vi ste dali riječ osam zastupnika iz Aldea i EPP-a, imali ste samo jedan zahtjev SED-a, to je bio moj zahtjev. Onda ste rekli da ne date riječ onima koji su prethodno govorili, ja nisam bio govorio, a kolega Kelly jest govorio tijekom rasprave i zato mislim da ovo, da se zbilja ne može nikako opravdati da je u pitanju diskriminacija. kolega Caputo, hvala vam. Želim vam reći da se na početku nitko nije iz SID-a upisao da bi govorio. Na početku e, nisam dozvolio kolegi Đambackom da govori jer se već bio javio za riječ i nisam dakle u Catch DI htio dati riječ onima koji su sudjelovali u raspravi. Nije bilo osam iz EPP-a, e već samo troje. Iako sam imao više od deset zahtjeva za riječ, ja nastojim biti pravedan, vjerujte mi. Kad vam kažem, ne dam, ne dam riječ kolegama iz vlastitog kluba. Sjednica je prekinuta.